Meine dame i gospodo, dopustite da vas srdačno pozdravim u ovoj divnoj dvorani. Otvaram sastanak. Stavljam na diskusiju dnevni red, predlog dnevnog reda, pošto se niko ne javlja za riječ, tim je on usvojen priopćenja predsjednika mene zatraženo da još jednom e, govorim o članku 205 našeg poslovnika gdje se radi o ulozi proširenog predsjedništva. predložio bih, ako se slažete, da smatramo da sam vam to sad e, dao do znanja, a vi to možete naknadno pročitati svak za sebe. Hvala lijepa, onda smo to uspješno obavili. Prelazimo na točku dnevnog reda 3. Prezentacija e-sastanka. Vjerojatno ćemo kad to zaživi moći e, raditi na trgu Plas Luksemburgu umjesto ovoj dvorani. E, molim kolege čija imena su vrlo komplicirana da nam prezentiraju e-sastanak. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala lijepa što ste nam pružili priliku da vam predstavimo ovaj sastanak. Kao što znate, parlament e, e, dnevno, e, trenutno pokušava smanjiti printanje dokumenata na sastancima. Trenutno se dokumenti još printaju na papiru, ali se zapravo ne koriste ili se koriste samo djelomično, što je veliki, veliko razbacivanje resursa i vodi neučinkovitosti. Naravno, dokumenti su vrlo važni, oni su bitan dio rada parlamenta i moraju biti dostupni što je prije moguće e, i po mogućnosti na e, mobilnim uređajima parlament sada nudi jedan ravno, jedno radno e, oruđe koje se zove e-meeting koje ćemo vam mi prezentirati u samo nekoliko riječi. Dakle, to je aplikacija koju smo razvili, e, koja je razvijena ovdje u e, Europskom parlamentu kako bi služila vašim potrebama i pomoću toga će dokumenti biti lako dostupni u elektroničkom obliku. Dakle, možete im pristupiti u principu bilo gdje, u bilo koje vrijeme i na bilo kojem uređaju. Postoji samo nekoliko stvari koje trebate znati prije nego počnete koristiti e-sastanak. Ako imate mobilni uređaj sa sobom, možda bi bilo dobro da ga sada izvadite i uključite kako biste mogli pratiti našu kratku demonstraciju. Mi smo vam podijelili ove upute koje se zovu Quick Start to e-meeting. Tu možete naći poveznicu e, koja vas e, vodi na e, početak e-meetinga, potom se morate ulogirati na uobičajeni način sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Uz dopuštenje predsjednika sad ću zamoliti svoju kolegicu da vam demonstrira korištenje aplikacije e-meeting. Dobar dan. Kao što je već rečeno, aplikacija e-meeting je e, slobodno dostupna u internetu. Sve je vrlo jednostavno. Dakle, ako utipkate e, svoju e, e adresu znači www.europarl.europa.eu ko se crta e-meeting time smo došli do faze gdje moramo utipkati svoje korisničko ime i lozinku. Ja ću svoje utipkati, a vi utipkate svatko svoje, naravno. prvi puta kada koristite e, aplikaciju na uvodnoj stranici imate kratke upute koje vam objašnjavaju tri koraka koja trebate učiniti. Dakle, morate izabrati jezik, odbor i naravno dokument koji želite otvoriti. E-meeting je dostupan za sve odbore, zato ćemo ga mi prezentirati na svim odmorima. Tu na ljevoj strani mogu izabrati jezik sučelja, također mogu odabrati tu s desne strane odbor, tu ću naravno odabrati AFET. E, sustav dinamično e, je dinamičan tako da uvijek imate dostupnu najnoviju verziju svih dokumenata. Dakle, ono što smo do sada morali printati na papiru, sada imate e, na mobilnom uređaju. Dakle, međutim možemo pristupiti i starim dokumentima, a također možemo ići i u budućnost ako su dnevni red, odnosno drugi dokumenti već dostupni. Na primjer, tu s desne strane imamo dnevni red sastanka od 1. rujna. Ako odem na 22. onda će mi sistem dati sve informacije o današnjem sastanku. Prije svake točke je e, znak plus i može se pristupiti svakoj e, verziji na raznim jezicima svakog dokumenta. Može se doći do dodatnih informacija o izvjestitelju i bilo kojim drugim informacijama u vezi sa dokumentom. I to se može naravno učiniti za bilo koji odbor i bilo koji sastanak. Sad, na primjer, što se tiče ovog dnevnog reda, možemo ga otvoriti. Možemo otvoriti taj dokument. Evo, to je dnevni red. Sad ga možemo pročitati. Dakle, možemo ga također i otvoriti u nekoj drugoj aplikaciji, a to ovisi o tome koje ste aplikacije instalirali na svom uređaju. E, postoji mnogo aplikacija koje su dostupne za obradu dokumenata. Na primjer, možemo otvoriti, e, pokrenuti ovo oružje Adobe za obradu ovog dokumenta kako bismo podvukli neke stvari ili naglasili neke stvari u tekstu. Dokument koji sam sada downloadirao e, downloadiran je samo lokalno, tako da ga možemo e, korigirati, ali time korigiramo samo ono što ste downloadirali na svoj uređaj. E, te vaše izmjene neće E, neće biti vidljive za nikog drugog. Kad završite sa radom na dokumentu, možete ga podijeliti. Naprimjer, možete ga poslati svom, svom asistentu, e-mailom ili nekom kolegi. I sve izmjene koje su, ste učinili mogu se podijeliti direktno kad ga šaljete putem e-maila. To je u osnovi prva verzija e-meetinga to će vam dopustiti da pristupite bilo kojem dokumentu, da ga e, obradite e, i podijelite s drugim kolegama. Naravno, e, isto je ako odem na bilo koji drugi odbor, na primjer bač i slično. Dakle, u slučaju da jedan zastupnik E, pripada istovremeno dva ili nekoliko odbora, naravno da može pristupiti svim dokumentima od svakog svog odbora. Naravno, e, sve točke sa ovog dnevnog reda mogu e, podijeliti sa bilo kime, na primjer evo samo ovu točku dnevnog reda mogu poslati kolegi i reći evo o ovoj točki dnevnog reda E, sam ti htio reći to i to. Evo, to je e, ukratko prezentacija e meetinga Imamo još jednu aplikaciju koja se zove e-committee ili e-odbor. To je malo kompleksnija aplikacija koja sadrži sve dokumente u različitim njihovim različitim fazima koje imaju veze sa nekim e, odborom. Dakle, ako kliknem e komiti naravno doći ću na e komiti odbora AFET. Dakle, ovo je na primjer e komiti odbora AFET i tu imam onda dostupno više informacija. Na primjer, kao što ovdje vidite, mogu pristupiti dodatnim informacijama o nacrtima dokumenata, nacrtima mišljenja, izvješćima tako dalje. Eto, samo da znate da to, ta aplikacija postoji i vrlo je korisno oruđe. Evo, kao što vidite ovdje sve informacije u vezi sa radom odbora su tu dostupne. Evo, to je bila moja kratka prezentacija, sad e, stojim na raspolaganju ako želite postaviti pitanja. Hvala lijepa. Dakle, e, Ako na ovaj način uštedimo novac, možda ćemo ponovo početi dobivati besplatnu kavu. Ima li pitanja? Da li ovo funkcionira na Androidu? E, moj Sony Xperia se zablokirao i ne mogu napred. Je li to problem u meni ili je problem e, zato što imam Android? Aplikacija radi na bilo kojem uređaju. E, Biće mi zadovoljstvo da vam pomognem oko toga na vašem uređaju. Imam samo jednu primjedbu. Dakle, svaki dokument će biti dostupan, ali po mom mišljenju kad su nacrti izvješća e, gotovi o kojima treba glasati po mom mišljenju oni trebaju ipak postojati i e, u papirnatom obliku jer ponekad se sastajemo po hodnicima ispred dvorane sa olovkom u ruci. Mislim da je vrlo praktično ako onda nacrt izvješća, definitivni nacrt izvješća imamo i pa, isprintan na pampiru. Mislim da to da bi komunikaciju otežalo kad bismo pritom morali koristiti samo naše mobilne uređaje. Možete li reći nešto o tome? Hvala, gospodine predsjedniče. Da, doista. E-meeting je aplikacija koju također možete koristiti kao dodatno oruđe, dodatni alat. Vi na razini odbora možete odlučiti što ćete učiniti dostupnim na papiru, a što ne. Iskreno rečeno, veliki dokumenti nisu baš e, pogodni za e, čitanje na tabletima. Dakle, nastavit ćete koristiti oba dvije varijante i papirnatu i ovu elektroničku na način kako budete sami htjeli i odredili. Gospodin Šeflin ima riječ, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Imam jedno tehničko pitanje. Pretpostavljam da će ovo značiti postupno izbacivanje papira. Koliko dugo ćemo još moći koristiti papir prije nego što se potpuno pređe na elektroničke verzije? Kao što sam rekla, ta odluka je prepuštena vama. Dakle, vi na odboru ćete o tome odlučiti. Nema jedne globalne odluke na razini parlamenta u vezi s tim. Ono što mi činimo je da vam nudimo ovaj alat, a vi ćete kasnije ove godine e, ćete dobiti još neke uređaje koje podupiru rad bez papira, ali vi ćete sami na odboru odlučiti o tome e, u kojoj mjeri ćete koristiti papir u kojoj samo elektroničke e, verzije. Da, e, mi, to je tehnički problem i veliki izazov zapravo tehničke prirode za nas. Dakle, velika Veliki izazov za nas je ta brzina usvajanja. To je naravno jedan pomak, jedan kulturološki pomak. Mi mm, nastojimo eh, učiniti da taj prijelaz bude eh, bezbolan. U svakom slučaju možete nas kontaktirati u svakom trenutku e, ako vam je potrebna pomoć ili daljnje upute. Htio bih predložiti da o ovome raspravimo na proširenom predsjedništvu e, i da zamolimo naše tajništvo da nam o tome pripremi objašnjenje na papiru. Mislim da je da ovo može biti korisno, ali ako potpuno izbacimo papir i to ne bi bilo dobro. Dakle, e, zamolit ću tajništvo da nam e, dostavi prijedloge o tome i onda ćemo o tome dalje razgovarati. Hvala lijepa. Prelazimo sada na četvrtu točku dnevnog reda. A predlažem da istodobno raspravljamo i o petoj točki dnevnog reda koja je s time povezana. Mislim da je to ispravan pristup u ovoj fazi što se tiče teme Moldove. Imamo ovdje sličnu situaciju kao što je slučaj i sa Ukrajinom, jer i ovdje nemamo puno vremena. Doduše, ovdje postoji jedna bitna razlika u smislu da je Moldova već ratificirala sporazum. U Moldovi će se u studenom održati izbori, a zbog e, ruskog utjecaja u smislu osnivanja i financiranja stranaka e, postoji iznimno osjetljiva situacija i zato smatramo da bi bilo razumno osigurati ratificiranje prije izbora. E, dobili ste jedan dopis povjerenika gospodina Fulea koji sam ja danas dobio i on moli E, provedbu ratifikacije e, kako sam naveo. E, izbori će se održati 30. studenog i mi bismo trebali planirati da tijekom mini plenarne sjednice u studenom stavimo ovo pitanje na dnevni red. Potrebno je između ostalog razgovarati i sa odborom za trgovinske poslove kako bi i oni to stavili na svoj dnevni red, ali nadam se da ćemo to uspjeti. Potrebno je biti konstruktivan e, kao što smo to bili što se tiče Ukrajine. E, to bi bile samo uvodne napomene, a sada dajem riječ e, izvjestitelju e, gospodinu Auštrebičijusu. Poštovani kolega, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Poštovane kolegice i kolege, veliko mi je zadovoljstvo što vam e, mogu skrenuti pozornost na dva nacrta odluke vijeća o e, sklapanju sporazuma o pridruživanju između Europske unije s jedne strane i Republike Moldove s druge strane i sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju s jedne strane i Republike Moldove s druge strane, a isto tako i nacrt e, izvještaja sa prijedlogom e, odluke vijeća u pogledu sporazuma E, koji se treba sklopiti između Republike Moldove i Europske unije. Poštovane kolegice i kolege, e, Moldova je dugotrajni partner Europske unije i nema nikakve potrebe e, sada iznositi neke informacije E, što se tiče geopolitičke i ekonomske situacije, ona je poznata i zato ću govoriti otvoreno. E, predlažem da damo suglasnost za ratifikacijom gore spomenutih sporazuma, e, budući da Moldova prednjači što se tiče istočnog partnerstva. Nema nikakve potrebe iznositi pohvale u pogledu postignuća koje je ostvarila Moldova, međutim ovdje je potrebno spomenuti da e, se Moldova u potpunosti promijenila u e, zadnjim mjesecima i godinama i E, postala zemlja koja je provela ekonomske reforme tako da više nije zaostala i stoga doista e, možemo se pohvalno izraziti o njezinim postignućima. Osim toga geopolitička situacija potpuno je e, drugačija u odnosu na onu u prošlosti. Sve je to nešto što trebamo uzeti u obzir, ne smijemo gubiti vrijeme na duge rasprave, moramo pripremiti svoju suglasnost i svoje preporuke za donošenje odgovarajućih odluka. Ovom prigodom, poštovani kolege, želio bih iznijeti neke od osnovnih elemenata iz nacrta izvještaja o e, sporazumu o pridruživanju između Moldove i Europske unije. E, Pozdravljamo potpisivanje sporazuma o pridruživanju. Smatramo da to predstavlja značajan korak prema naprijed što se tiče odnosa između Europske unije i Moldove. E, pozdravljamo političko pridruživanje i ekonomske integracije, e, pri čemu se stavlja e, naglasak na punoj provedbi pravne stečevine Europske unije. E, što se tiče potpisivanja sporazuma, to nije krajnji cilj po sebi, nego je jedan element u e, cijelom općem e, procesu. Potrebno je istaknuti da prema članku 49. Moldova kao i svaka druga država članica Europske unije ima izglede da postane članicom Europske unije pod uvjetom da poštuje načela demokracije, da poštuje e, temeljne slobode i ljudska prava i da osigura e, vladavinu prava. Nacrt e, izvještaja naglašava da će od ovog sporazuma profitirati kompletno stanovništvo Moldove. Mi pozdravljamo i agendu pridruživanja koja predstavlja praktični okvir za ostvarenje ciljeva iz sporazuma o pridruživanju. Zapravo, e, i nadalje smatramo da Moldova treba ostvariti daljnji napredak i zato naglašavamo da je potrebno unaprijediti apsorpcijske kapacitete u Moldovi kako bi se osigurala učinkovita provedba projekata i korištenje sredstava Europske unije. E, važno je definirati potrebe za osposobljavanjem i osigurati da Moldova bude u stanju provoditi e, svoje obveze u skladu sa sporazumom i e, planom aktivnosti. U nacrtu izvještaja naglašava se značaj jačanja stabilnosti, neovisnosti i djelotvornosti institucija koje su zadužene za to da jamče demokraciju, vladavinu prava, dobro upravljanje i osiguranje učinkovitosti učinkovitog sustava zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda. Poštovane kolegice i kolege, e, želio bih e, naglasiti da je situacija u Moldovi potpuno drugačija u odnosu na onu prije nekoliko godina u pogledu administrativnih kapaciteta koji su jako važni e, što se tiče same, same provedbe e, sporazuma o pridruživanju. Pozivamo e, vlasti Moldove da osiguraju provedbu izbora u skladu sa najvišim europskim i međunarodnim standardima. Tu ističemo e, važnu ulogu političkih subjekata i stranaka i naglašavamo da je potrebno osigurati transparentnost što se tiče financiranja stranaka. E, potrebno je izmijeniti članak 78. Ustava Moldove što se tiče izbora predsjednika kako bi se e, izbjegao institucionalni zastoj koji bi štetio provedbi reformi. Važno je da se institucionalne eh, reforme eh, provode u suradnji e, sa Venecijanskom komisijom i međunarodnim e, subjektima. Isto tako važno je intenzivirati borbu protiv korupcije na svim razinama, između ostalog putem e, provedbe zakonodavnog paketa koji je usvojen 2013. Pozivamo moldavske vlasti da uspostave mehanizme za borbu protiv korupcije, a posebno Nacionalni centar za borbu protiv korupcije kao i njihovo financiranje i odgovarajuće kadrove. Naglašavamo da postoji potreba da se temeljito istraže e, svi navodi i tužbe koje se odnose na povredu ljudskih prava e, kako bi se spriječilo E, da kaznena djela prođu nekažnjeno. U nacrtu izvještaja naglašava se značaj zakonodavstva na području zaštite svih manjina, a posebno osoba iz skupina LGBT. Naglašavamo da je potrebno osnažiti slobodu medija, pluralizam i osigurati transparentnost što se tiče vlasništva nad medijima i neutralnost državnih medija. Istodobno podržavamo E, neovisnost medija. U nacrtu izvještaja podržava se e, sustav vizne liberalizacije za građane Moldove. Podsjećamo da je Moldova bila prva zemlja istočnog partnerstva koja je ostvarila taj cilj. Temeljem e, mog novijeg iskustva i onoga što sam čuo od europske delegacije iz Kišinjeva, ne postoji niti jedna zemlja u susjedstvu koja je ostvarila ovu razinu liberalizacije viznog režima e, kao Moldova u izvještaju se e, konstatira poboljšanje e, kapaciteta što se tiče carinske službe i granične kontrole u pogledu e, granice sa Ukrajinom. Isto tako naglašava se da je potrebno dalje raditi na profesionalizaciji i depolitizaciji središnjih regionalnih i lokalnih vlasti budući da se time daje doprinos punoj provedbi sporazuma. E, kao i brojne druge zemlje u susjedstvu. E, Moldovi je potrebno poboljšati poslovno okruženje, uvesti e, bolje propise koji će potaknuti strana ulaganja. I zato naglašavamo da je potrebno osigurati transparentnost regulatornog okvira kako bi se poboljšala konkurentnost moldavskog gospodarstva. U izvještaju se navode inicijative komisije u cilju sprječavanja štetnih utjecaja ruskog embarga u pogledu uvoza određenih proizvoda, a kako bi se osigurala slobodna trgovina i e, preferencijalni režim. Poziva se Kešinjević i Raspol da i nadalje rade na e, pronalaženju e, dobrog rješenja za sukobu Transnjestriji, a kako bi se riješili sukobi u regiji i naglašava se okvir takozvani 5 plus 2 e, koji do sada nije bio uspješan. A pozivamo visoke predstavnike i vanjsku službu, službu za vanjsko djelovanje da i nadalje rade na rješavanju ovog sukoba. U nacrtu izvještaja naglašava se značaj suradnje sa parlamentom u Moldovi u smislu praćenja provedbe ovog sporazuma i e, plana aktivnosti. Poziva se komisija da unaprijedi pružanje pomoći i ekspertize organizacijama civilnog društva u Moldovi kako bi e, one mogle osigurati e, praćenje E, provedbe reformi i odgovornost nadležnih institucija. Poštovane kolegice i kolege, kao što je rekao predsjedatelj ovog sastanka, e, moramo dovršiti e, potrebne aktivnosti na vrijeme. Ne smijemo gubiti vrijeme i stoga vas pozivam da brzo završimo potreban postupak u listopadu kako bismo imali mogućnost e, da ratificiramo sporazum o pridruživanju između Europske unije i Moldove na vrijeme, a to znači tijekom e, studenog, e, u svakom slučaju prije izbora. Poštovane kolegice i kolege, smatram da sadašnja vlada, proeuropska koalicija u Kišinjevu, zaslužuje našu podršku u svojim aktivnostima, ne samo što se tiče provedbe sporazuma o pridruživanju, nego i što se tiče provedbe reformi svoje zemlje u dogledno vrijeme. Hvala vam lijepa na pozornosti, rado ću odgovarati na pitanja. Hvala lijepa. E, zahvaljujem kolegama, zahvaljujem kolegi Petrasu auštrevičiusu na informacijama o prijedlozima odluka i na pojašnjenjima koja smo upravo čuli. Želio bih istaknuti da kao i izvjestitelj ja smatram da je potrebno potpisati sporazum o pridruživanju između Europske unije i Moldove. E, Moldova je tijekom proteklih pet godina uložila velike napore kako bi došla u ovu fazu u kojoj se trenutačno nalazi E, nadam se da e, što se tiče ovog sporazuma o pridruživanju neće doći do one neravnoteže do koje je došlo što se tiče Ukrajine, međutim ne želim otvarati ponovno tu raspravu. Kao što je već navedeno, u ovom trenutku postoji veliki pritisak koji vrši Rusija. A taj pritisak e, dovodi do toga da politički gledano dolazi do određenih nuspojava i Radi se zapravo o jedinstvenoj situaciji na svijetu u kojoj se e, socijalistička stranka nalazi e, više lijevo nego komunistička stranka. Mislim da to nigdje drugdje na svijetu nije slučaj da imamo socijalističku stranku koja je više lijevo od komunista. E, to možda možemo reći i o bivšem strateškom partneru Rusiji. I u tom kontekstu, s obzirom na izbore koje ste spomenuli, a koji će se održati u studenom, oni će se održati u vrlo specifičnoj konstelaciji. Gospodarska situacija je također vrlo zabrinjavajuća. Kao što znate, uveden je embargo u odnosu na vino iz Moldove prije nekoliko tjedana. Prije e, samog uvođenja sankcija za prehrambene proizvode, Moskva je već donijela odluku e, što se tiče voća i povrća uvesti vrlo strog embargo. E, gubici su dvoznamenkasti E, i e, dovode do velikih šteta. E, komisija je rekla da još uvijek ne postoji rješenje za ovaj problem. Gospodarski gledano postoje velike negativne implikacije koje proizlaze iz ovog embarga. Na posljedku e, želim istaknuti da što se tiče izbora e, u studenom oni će imati veliki značaj e, i stoga smatram da Europski parlament mora biti zastupljen na licu mjesta. To je bio slučaj i u proteklim godinama. Postojala je delegacija Europskog parlamenta koja je bila prisutna na licu mjesta u suradnji sa OSS-om. Smatram da to stvara dodanu vrijednost što se tiče E, rješavanja i konsolidiranja e, obzirom na trenutnu situaciju. Zahvaljujem izvjestitelju na izvještaju. Vjerujem da ćemo dobro surađivati. E, ću određene prijedloge za izmjenama u narednim danima i nadam se da ćemo i nadalje moći pružati potporu ciljevima o kojima smo govorili temeljem ovog izvrsnog izvještaja koje je podnio gospodin Auštrevičius. Hvala. Hvala predsjedavajući. Dopustite mi da najprije čestitam izvjestitelju. Dobro je obavio posao. Pozdravljam njegove komentare. Pozdravljam napredak što ga je Moldova ostvarila u posljednjih nekoliko godina. Dijelim mišljenje izvjestitelja po pitanju jačanja odnosa s Europskom unijom ja također u potpunosti podržavam pismo što smo ga danas e, primili od povjerenika Filea. Politička i e, gospodarska situacija će biti sigurno dobra za cijeli europski kontinent. Govorilo se i o liberalizaciji za građane koje imaju moldavsku putovnicu. Ja sam naime u prethodnom sazivu parlamenta bila izvjestiteljica za to područje. Moldova ima europsku perspektivu i zato bih pozvala države članice da brzo ratificiraju sporazum o kojem govorimo kako bi i Europska i parlament mogao uskoro ratificirati taj sporazum. Kao što je rekao izvjestitelj, izbori koji će se održati su izbori gdje moramo paziti da se održe prema europskim i međunarodnim standardima. Moramo biti prisutni na tim izborima. Tu mora biti prisutno izoslanstvo Europskog parlamenta, predstavništva klubova zastupnika, čak možda i posebna e, misija Europskog parlamenta za nadzor izbora. Trebamo raditi u skladu s pravilima Venecijanske komisije i Vijeća Europe. Pozdravljamo potpisivanje sporazuma o sudjelovanju Moldove u programu obzor 2020. godine. Mislim da će to dodatno povećati rast, inovaciju i konkurentnost Moldove kao i otvoriti radna mjesta u toj zemlji. Po pitanju Transnjestrije moramo naći rješenje. Žao mi je stoga što je došlo do odgode sastanka prošlog tjedna u Beću u formatu 5 plus 2. To bi bilo dobro rješenje jer pozivam zato svih da podrže upravo taj format plus 2 kojim će se naći rješenje e, poštujući integritet i teritorijalni suverenitet Republike Moldove. Hvala. Hvala lijepa. Želim čestitati e, Petra Slašvilčijucu na izvješćima. E, vrlo su sveobuhvatna. Njegovo je izvješće i oprezno i realno. Zašto oprezno? Vezano za točku 20, a to su odnosi koji trebaju postojati između dva teritorija. Kišinjev i Tiraspol su dakle dvije e, te e, zone, dva ta teritorija. U izvješću govori se i o odnosima koje se trebaju održavati s Rusijom. Ne može se ipak e, da u tom mjestu, mislim u tim kravima, imati sukobe i tenzije. Europa smatra da za slučaj da e, tamo bude konfrontacija možemo zapravo se naći u e, ozbiljnoj situaciji za zemlje koje su na istoku Rusije. Nakon drugog svjetskog e, rata došlo je do promjena s jedne strane onaj kojim se oformila E, Moldavije, s druge strane dva teritorija koja su pripala Rumunjskoj. I e, tu ne smijemo zaboraviti puno povijesnih elemenata. Naime, e, moramo govoriti kako u povijesnim aspektima, tako i socijalnim i ekonomskim aspektima. Kad je Moldavija bio dio Sovjetskog saveza, bila je zapravo gospodarski u lošoj situaciji jer e, poljoprivredni proizvodi i ostali proizvodi iz Moldove e, odlazili su sustavno u Rusiju. A sada se e, Moldovi otvara jedno novo zaleđe, a to je Europa. Moramo produbiti odnose s Moldovom i morali bismo raditi na tome da se Moldova integrira u Europsku uniju. Ovdje, mislim, postoji referenca koju smatram vjerojatno ispravnom, a to je referenca na osobe LGBT. Ne radi se zapravo o bilo kakvoj manjini, radi se zapravo o važnoj manjini govorimo ovdje o osobama koje imaju specifičnu seksualnu orijentaciju. Postoje također i kulturne manjine. Tu, na primjer, na Turke i isto tako kada govorimo o njima moram reći da su brojčano oni značajni. Prelazim sada na točku 16. A to je jedna stvar koja je zapravo na papiru točna, međutim ne odgovara samoj situaciji. E, Moldova i e, Ukrajine imaju zajedničku granicu s Transnistrijom. Naime, to je tu Republika Moldova ne može kontrolirati taj dio granice. Moram reći e, da dolazimo da vrlo važno pitanje, pitanje vize. Moldova je ostvarila značajan napredak što se tiče viza, oni su napravili mnoge korake, uključujući i sasvim pragmatične korake u odnosu na <clears throat> e, kriminal. I moram reći da se ponekad daju putovnice osobama koje nemaju nikakve veze sa europskim e, kontinentom. Naime, netko iz Transnistrije može dobiti moldovsko državljanstvo, to je jasno. A e, Postoji puno veza između Moldove i Rumunjske. Naime, do 1945. godine te su živjele u istoj državi. A sada Dakle, netko iz Moldove lako može dobiti rumunjsku putovnicu. Prema tome, netko tko pilot kamo dođe u Transnistriju može dobiti taj tu lokalnu putovnicu, pa putem Rumunjske dobiti rumunjsku putovnicu i onda doći u Europsku uniju. Moramo jako paziti kakve vize se daju u Kišinjevu. Naime, u Transnjestriju dolaze i kriminalci koji mogu dobiti najprije moldavsko državljanstvo, a nakon toga rumunjsko. To je nešto gdje moramo biti vrlo jasni, moramo pomno paziti na tu situaciju, jer tamo se radi o granici koja je jednostavno rečeno propusna. Moramo to imati na umu. Hvala lijepa. Kolega Scholz ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ovaj postupak je vrlo složen. Ovdje ne govorimo po prvi puta o mm, aktivnostima što se tiče sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Moldove. E, s obzirom na razvoj događaja u zadnjih nekoliko godina, E, smatram da ovaj sporazum o pridruživanju ima posebno e, značenje. E, zahvaljujem na tome što je izvjestitelj istaknuo neka važna pitanja iz izvještaja. Ovdje imam sasvim konkretno pitanje. Pitanje o kojem ćemo razgovarati u budućnosti, a odnosi se na Gruziju. O tome smo razgovarali i u odnosu na Ukrajinu. E, druga točka odnosi se na cijeli postupak e, sporazuma o pridruživanju koji je uklopljen u širi proces, a u točki trećoj je otvara se također perspektiva za Republiku Moldovu da uđe u Europsku uniju. Drago mi je što je to navedeno. Svaka zemlja treba imati mogućnost e, ulaska u Europsku uniju, naravno pod uvjetom da se ispune sve pretpostavke. No, ovaj postupak ratifikacije treba se održati prije izbora. E, to znači da se mi sa tom izjavom e, miješamo u određena unutarnja pitanja. E, stanovništvo Moldove očekuje ulazak u Europsku uniju, međutim moramo biti potpuno otvoreni. Zapravo u Europskoj uniji ne postoji spremnost i stoga tu moramo biti oprezni E, kako ne bismo e, riječima izražavali nešto što zapravo ne stoji. E, gospođa Hane i gospođa Holski su u Strasburu rekle tijekom rasprave da mi želimo da Moldova bude zemlja koja će ući u Europsku uniju. Međutim, postavlja se pitanje je li to realno. Postavlja se osim toga i pitanje e, očekivanja i strahova svih 28 država članica Europske unije. E, smatram da je to pitanje o kojem trebamo razgovarati otvorenije i transparentnije. Treće pitanje koje bih želio spomenuti je sljedeće sa sporazumom o pridruživanju i sporazumom o slobodnoj trgovini, a to je nešto o čemu također trebamo razgovarati, postaje jasno da govorimo o e, stvarnoj gospodarskoj situaciji ljudi koji u prosjeku imaju dohodak od nekih 100 eura mjesečno. E, to znači e, da ovdje, kao i u Ukrajini, imamo zemlju koja je među onim zemljama koje imaju najniži dohodak po glavi stanovnika. I što onda znači sporazum o slobodnoj trgovini? Ako e, bi to značilo da je moldovsko gospodarstvo izloženo E, konkurenciji bez ikakve zaštite. E, što će to onda značiti i koje će implikacije imati u praksi ukoliko ne bude postojala nikakva zaštita? A u odnosu na e, zajednicu nezavisnih država. Kako će izgledati cijelo pitanje carinske politike, odnosno carinske unije? To će dovesti do povećanja carine ako E, Moldova bude i nadalje mogla izvoziti u Rusku federaciju jer e, sporazum o slobodnoj trgovini zapravo e, će dovesti do snižavanja carine. E, to su pitanja o kojima ćemo ponovno morati razgovarati i što se tiče Moldove i što se tiče Gruzije. Tu ćemo morati razmotriti prijelazne mogućnosti koje Europska unija može ponuditi e, kako ne bi došlo do e, značajnih socijalnih negativnih posljedica. U tom kontekstu spomenuo bih i Transnjestriju koja je već ranije podnijela zahtjev što se tiče posebnih odnosa sa e, Ruskom federacijom. Da, pripada e, Republici Moldovi, međutim znamo e, kako su izgledali povijesni procesi. Tu imamo granicu sa Ukrajinom E, rumunjskom. I rumunjski predsjednik je rekao da je tu zapravo riječ o rumunjskom području i tu zapravo imamo vrlo osjetljivo osjetljiva pitanja gdje moramo biti vrlo oprezni i paziti kako ćemo formulirati svoje stajalište i e, koji će biti stav Europskog parlamenta što se tiče potpisivanja sporazuma o pridruživanju. Hvala. Thank you, Hvala lijepa. I ja bih se zahvalio gospodinu su na izvješću. I ja također smatram da je to dobar e, izvještaj koji gleda u budućnost. Mi ćemo ga podržati. Mislim da ima smisla da ako postoji e, većina u Europskom parlamentu, dakle da se to izrazi ovdje prije samih izbora u Moldovi. Tako da i oni e, mogu to imati na umu prije izbora. Uložio bih e, dosta amandmana na izvješće iako su oni bliski zapravo prvobitnom izvješću. Među njima htjeli bismo da je bi jedan e, stavak u izvješću trebao biti posvećen situaciji u medijima e, gdje je situacija loša u smislu toga da ima jako puno medija, a malo vlasnika. Dakle, to moramo e, naglasiti, a isto tako E, želio bih da se govori o energetskoj učinkovitosti i da bi se trebalo ponovno oživjeti energetski plan i strategiju za 2015. godinu. Još jedna stvar koju stalno ponavljam, činjenica da je Moldova među najboljima e, koji žele se približiti Europskoj uniji, tu moramo čestitati vladi u Kišinjevu. S druge strane, istočno partnerstvo je zapravo nešto što je daleko od uspjeha i morat će se revidirati sama strategija istočnog partnerstva. Prema tome e, moramo to izmijeniti kako vezano za naše odnose s Rusijom, tako općenito uzevši u našim odnosima s istočnim susjedima. Hvala lijepa želim najprije srdačno zahvaliti kolegi Ostrovićiusu na ovom izvještaju i odmah na početku želim reći da ćemo se složiti sa njegovom preporukom da se e, sporazum ratificira. Mi smo u trenutnoj situaciji i na temelju e, aktualnog ruskog pritiska na E, njihove susjede mišljenja da bi to bio ispravan signal e, prema Moskvi. Mislim da u vezi s tim e, ne trebamo puno toga mijenjati u ovom izvještaju. Želim reći samo nekoliko stvari. Kao što je kolega Kakauzen već rekao, čini se kao da se tu radi o jednoj mikroverziji Sovjetskog saveza, o jednoj posebnoj vrsti stvarnosti, a kako je tu postoji potencijalno e, problem koji bi se mogao razbuktati, želim tu reći e, jednu rečenicu. Međutim, ne bismo trebali tu e, govoriti o jednom općenitom umoru od proširenja. Mislim da bismo to trebali izbjeći. E, mislim da se u velikim vremenskim razdobljima o kojima se sad govori da se to ne smije spominjati. Dakle, mi sad ne razgovaramo o tome da se Moldaviju primi, Moldovu primi u roku od pet godina. Dakle, e, spominjati sada umor od proširenja mislim da bi bio pogrešan signal e, prema Moskvi. E, mi smo ustanovili da se da je već dosta toga poduzeto e, u Moldavi, tamo je u tijeku jedan proces preobrazbe naravno pogođeni su bojkotom, e, trgovinskim bojkotom koji je proglasila ruska strana. Naravno smatramo da je politički važno da se provedu e, potrebne reforme, međutim tu naravno možemo zabilježiti pozitivan razvoj situacije. Također mislim da je vrlo važno da na tome sada e, inzistiramo. Nadam se da ćemo sa e, ovim izvještajem uskoro moći otići na plenarnu sjednicu kako bi e, Republika Moldova Republiki Moldovi mogli dati pozitivan signal prije njihovih izbora koncem studenog. Do tada je još 69 dana. Ako se sjetimo kraja olimpijade u Sočiju, E, do e, e, prisajanja kriva prošlo je manje od 60 dana. Ja se dakle nadam da ćemo ovdje stvariti brzi napredak i kako su drugi to već spomenuli, želim i ja uputiti jedno pitanje tajništvu. Kada ćemo zapravo na isti način sada razgovarati, na ovaj način razgovarati o Gruziji? Hvala lijepa. Želim se zahvaliti najprije izvjestitelju na vrlo uravnoteženom i pragmatičnom sadržaju u oba teksta. Htio bih ovom prilikom također odati poštovanje pismo koje je povjerenik za proširenje napravio. To je značajan korak u približavanju Republike Moldove. I važan je također za sporazum o pridruživanju. Podsjećam vas da će se izbori održati sredinom e, studenog. Želim također odati poštovanje napretku koje je u posljednjih pet godina ostvarila ta malena zemlja. U vrlo kratkom roku e, Moldova je napredovala. To je dobrodošao napredak. Radi se o e, liberalizaciji viznog režima. Zahvaljujem se kolegici Fajon na e, tome što je načinila sa svojim izvješćem i e, zahvaljujući tome se e, djelomično i radilo na ostvarivanju tog napretka. Dakle, kruna svega toga je potpisivanje sporazuma o pridruživanju s Europskom unijom. Dan nakon toga e, je u Kišenjevu u parlamentu ratificiran taj sporazum. To je također važno spomenuti. Pozivamo sada sve klubove zastupnika da aktivno podržavaju proeuropske snage koje će sudjelovati u predizbornoj kampanji ove jeseni u Moldovi. Kolega koji je govorio prije mene govorio je o tome kako se lako može dobiti rumunjsko državljanstvo ako je netko građanin Moldove. Moram vam jasno reći da je dobivanje moldavskog državljanstva temeljeno na u sangvini, drugim riječima. Samo osobe koje mogu dokazati rumunjsko podrijetlo mogu ponovno dobiti rumunjsko državljanstvo. drugim riječima, smatram pretjeranim izjave o kriminalu, transnistri i rekao bih takozvanom izvozu kriminala i ste te zemlje putem rumunskog državljanstva. Inače, prošlog je tjedna glavni e, predstavnik vojnih snaga u Europi govorio da situacija u Ukrajini e, može imati slične reperkusije u Moldovi. Naravno, mogu se uvidjeti neke izgrazi, ali EU mora podržati europske snage. Hvala lijepa. Kolega Iglesijas ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče i hvala kolegi Ostrovićijusu. Moram priznati da e, kad govorimo e, vanjskoj politici desnica je puno uvjerljivija e, govorimo o Mikrosovjetskom savezu, o tome da moramo požuriti kako se ne bi ponovila priča sa Krima. E, međutim, u ovom trenutku mislim da bismo trebali govoriti o tome što ovaj sporazum znači za Moldovu. U mojoj zemlji postojala je punk rock grupa e, koja je pitala što biste učinili kad bi vas SAD napao. Mislim da je to pitanje o kojem e, trebamo razgovarati i na ovom odboru. To je pomalo kao u onom filmu sa doktorom Strangeovom. Mislim da je to bio Kubikov film. Dakle, radi se o tom stajalištu kako bismo reagirali. Dakle, situacija u Moldovi nije osobito e, dobra. To je jedna od najsiromašnijih zemalja u Europi vrlo je nisko što se tiče e, razvoja, e, očekivani životni vijek je vrlo kratak, ljudi moraju emigrirati, žene e, su prisiljene baviti se prostitucijom zbog siromaštva, veliki postotak djece ima oštećenja mozga zbog pomenkanja joda, dakle sve to skupa nije lijepa slika. Ako mi, e, dakle, pitanje je kako mi možemo pomoći Moldovi. Gospodin McCain ima pravo kad kaže da je e, neophodno da imamo obrambeni štit u Poljskoj i drugim zemljama, ali kad se radi o ovom sporazumu, rekli ste da ga želite ratificirati prije izbora. 2009. bilo je mnogo skepticizma u vezi sa ovim sporazumom sa Europskom unijom. Bilo je drugih političkih rješenja kao što su neintegracija e, i tako dalje. Dakle, pitam se da li je doista pro, da li bi bio problem kad bismo pričekali te izbore i onda potom ratificirali ovaj sporazum. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Fleckenstein. E, članak 49, u vezi sa člankom 49 mislim da moramo biti vrlo praktični kao što smo bili i u vezi sa ratifikacijom sporazuma sa Ukrajinom. E, dakle, ili ili e, trebamo postupiti jednako u vezi sa obje zemlje. E, naravno, što se tiče pristupanja Moldove Europskoj uniji, radi se o jednoj dugoročnoj perspektivi koja to se ne može dogoditi od danas na sutra. E, ja sam zato da ovaj sporazum ratificiramo, ali zanima me kada će nas povjerenik de Gucht informirati o tome e, kada će se moći s ovim razgovarati sa Rusijom ili se to ne može očekivati Dakle, gdje su razlike između Ukrajine i Moldove e, u vezi s tim? Da li tu možemo očekivati neka e, iznenađenja? I treća stvar, nitko u Europskoj uniji ne razgovara, ne govori o ulasku Moldove u NATO pakt. John McCain može govoriti e, što god hoće, mi u svakom slučaju nemamo to uopće na dnevnom redu. I posljednja e, stvar nema veze s ovim odborom, ali želim vas e, zamoliti da me podržite u četvrtak. U četvrtak će Euronest, naša zajednička delegacija, će se sastati po prvi put i ja vas molim da skupa sa mnom poradimo na tome e, da se omogući da barem jedan odbor održi svoj sastanak u Gruziji i barem jedan odbor u Moldovi kako bismo se pokazali, kako bismo pokazali da imamo ozbiljne namjere i da ovo što pišemo nije samo mrtvo slovo na papiru. Hvala lijepa. E, želim izrečito podržati ovaj prijedlog koji je kolega iznio na kraju svog izlaganja. Riječ ima kolega Karval. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, htio sam reći samo jedna stvar, e, onako kako ja to vidim, mislim da što se tiče pitanja e, rumunjskog državljanstva mislim da ono o čemu moramo razmisliti je e, raširenost korupcije u Rumunjskoj tako da se rumunski, e, rumunske putovnice prodaju građanima Moldove. Dakle, građani Moldavije imaju mogućnost kupovanja rumunskih putovnica. Mislim da je to e, mogućnost ulaska u Europsku uniju na mala vrata. Mislim da se ovdje ne radi o, e, nadi, nadama Moldove e, za ulazak u Europsku uniju, radi se o tome da se radi na daljem razvoju Europske unije u smjeru federacije. Mislim da sam u svom prošlom izlaganju govorio o e, tajmingu. Mislim da je i u ovom slučaju tajming vrlo loš. E, po mom mišljenju ono što je tu ohrabrujuće je da izgleda da se e, pripadnici svih političkih obitelji u ovom parlamentu poprilično slažu. Hvala lijepa. Hvala. Moram reći da se u potpunosti slažem s ovim analizama kako povijesnim, tako geopolitičkim koje su iznijeli kolege ranije. Htio bih se ipak zaustaviti na jednoj stvari, a to je održivost gospodarstva čak i u ulazak Moldove u sporazum o slobodnoj trgovini s nama. Na internetu se može pročitati da je gospodarstvo u Moldovi zaista u teškom stanju, naročito nakon mjera što ih je Rusija nedavno uvela. Pitam se jesmo li u ovom času u stanju im e, dati podršku i nećemo li možda na taj način samo pogoršati gospodarsku situaciju u toj zemlji. Osvrnuo bih se časkom i na problem Transnistrije e, što se tiče pitanja vezanih za putovnice. Naglasio bih nešto što je vezano i za trgovinu oružjem. E, znamo da je Transnistrija bila mjesto gdje je 17. E, sovjetska vojska ima, odnosno armija ostavila svoje oružje i mnogo toga se, mnogim se oružjem trgovalo. A e, zato bih vezao i pitanje raketa. U e, točki 16. ovog izvješća trebalo bi naglasiti pitanje e, granica i unutarnjih granica s Transnistrijom kako se ovakva trgovina ne bi razvijela. E, nadam se e, da će se točka 19. primjenjivati od strane moldovske vlade jer su važni, a što se zadnje točke tiče ne tu e, se nadam da će i mi odlaslati e, promatrače na izbore kao i OSCE. Ja kao predsjednik želim reći da ovo što je rečeno u vezi sa korupcijom smatram zanimljivim. U nekim zemljama kao što su Velika Britanija i Malta e, se uz mnogo novca može kupiti državljanstvo. To se dakle sustavno uvodi. Naravno, to je namijenjeno bogatim ljudima koji na taj način mogu doći do državljanstva. Dakle, to je jedno pitanje kojim bi se trebalo općenito pozabaviti kad je riječ o slobodi kretanja unutar Europske unije. što se tiče sadržaja mislim da bismo u članku 49 trebali ostaviti ovu formulaciju koja je sada tu jer e, to je e, naprosto činjenica svaka zemlja u Europi ima pravo podnijeti zahtjev za ulazak u Europsku uniju. To je jednostavno pravna činjenica i zato mislim E, ako se, ne varam, to je upravo egzaktno ista formulacija koju smo upotrebili i u e, izvješću o Ukrajini. gospodin Iglesias, mislim, je govorio o povijesnom značaju. Uvijek kad čujem taj izraz povijesni značaj, ja kao Njemac e, osjećam izvjesnu nelagodu. E, e, sporazum od 28.8.1939. govori o e, interesnoj sferi Rusije na temelju koje sada ne treba izvlačiti zaključke da to mora ostati interesna sfera Rusije. Mislim da ovdje imamo obvezu prema građanima Moldove. Postoje sljedeće mogućnosti. Dakle, e, približavanje EU uniji daje građanima Moldove veće mogućnosti 1989. BDP po glavi je u Poljskoj i Ukrajini bio otprilike isti. Evropski model je e, omogućio da u Poljskoj danas e, BDP po glavi stanovnika bude četiri puta veći nego u Ukrajini. E, mislim da je legitimno e, da se i druge zemlje teže tome da ostvare napredak koji je ostvarila Poljska zahvaljujući ulasku u Europsku uniju. Dakle, usprkost usprkos e, ratnoj situaciji koja je trenutno u Ukrajini e, zbog e, toga što je Rusija unijela Ukrajinu, u Ukrajini je ostvaren porast trgovine s EU u iznosu od 15%. Naravno, jasno je da se ovi sporazumi primjenjuju asimetrično. Korak e, obaveze za Ukrajinu e, bit će e, primjenjivane korak po korak i u onoj mjeri u kojoj Ukrajina bude u stanju ih ispunjavati. Mi smo uklonili carine za ukrajinske robe, ali naravno nije se dogodilo i obrnuto, nisu ukrajne, uklanjene ukrajinske carine za našu robu. Ali prije ili kasnije će se i to dogoditi. Dakle, sve će to morati biti prilagođeno, ali to je jedan proces koji bi na kraju trebao dovesti do poljskog rezultata. Dakle, ako se E, onaj ko ne bude modernizirao svoje gospodarstvo, odnosno ako ga ne bude smio modernizirati zbog e, ruske zabrane, neće moći ostvariti e, gospodarski i financijski napredak koji je ostvarila Poljska. Dijalektiku ne moram ni spominjati. Dakle, argumentacija da se e, zahtjev za članstvo na koje kao što smo u članku 49 rekli, sve zemlje imaju pravo. Ako se sada argumentira da je to nemoguće ostvariti zbog e, nedopuštanja od strane Rusije, to je onda neprihvatljiva argumentacija. I zato u ovakvim u ovim zato smo u ovim uvjetima, u ovim izvanrednim okolnostima e, našli rješenje koje smo našli sa Ukrajinom. Dakle, e, Ukrajina ima prema Europskoj uniji otvorene granice, ali to ne može biti trajno rješenje, to je međutim trenutno slučaj. Dakle, e, moramo se pridržavati pravila svjetske trgovinske organizacije kako bismo spriječili da Rusija vrši pritisak na svoje susjedne zemlje. E, zabrane uvoza koje je proglasila Rusija, to je sve e, e, u suprotnosti sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije, međutim o tome niko ne govori. I onda na kraju se kaže da su to problemi zbog kojih se ne može e, poštivati e, ono što stoji u ugovoru. Mislim da te zemlje moraju imati pravo na svoju vlastitu odluku, a Moldova je e, ratificirala ovaj sporazum i to jasnom većinom u parlamentu. A kako su oni sporazum ratificirali, onda nema razloga da ga mi ne ratificiramo taj je sporazum ispregovaran, pregovori su započeli 2007. od 2007. do 2009. E, na vlasti u Moldovi je bila prethodna vlada, e, mislim da su tada na vlasti bili komunisti i oni su također, oni su e, započeli te pregovore, dakle ne može se sada reći da sad ne možemo ratificirati ovaj sporazum zbog obzira prema različitim mišljenja različitih stranaka u Moldovi. Dakle, hvala vam na raspravi, na sudjelovanju u raspravi. E, molim kolegice i kolege da e, do 25. rujna najkasnije predaju e, svoje amandmane, a, sljedeć, a glasat ćemo o ovom izvješću 16. listopada. Dakle, imamo još e, manevarskog, imamo još vremena da se može e, doraditi ovaj izvještaj e, do njegove optimalne verzije. A sada htio sam, ja sam postavio pitanje u vezi sa Gruzijom. O tome ćemo razgovarati na proširenom predsjedništvu. E, imamo, planiramo dakle prva razmišljanja 6. listopada, nadalje 4. E, e, studenog i glasanje 17.11. a na plenarnoj sjednici u prosincu. To je plan ali e, zbog izbora u Moldovi htjeli smo ubrzati e, ratifikaciju sporazuma s Moldovom. U redu, hvala lijepa, a sada prelazimo na e, točku dnevnog reda šest. Molim kako, je kako će ovaj razgovor biti zatvoren.